U srijedu ću zajedno sa e, predsjednikom vijeća potpisati devet pravnih akata koji su usvojeni redovnim zakonodavnim postupkom. Naslovi tih pravnih akata bit će objavljeni u zapisniku sa ove sjednice.